Hvala. I sada dolazimo na sljedeće glasovanje, e, jednostavno glasovanje, poimenično glasovanje o izvješću e, Ferrara. Otvaram glasovanje. Zato zaključujem glasovanje. velika većina, prihvaćeno je izvješće. Čestitam gospođi Ferrari. Imamo još jedno izvješće. E, skretanje trgovine e, u Europsku uniju ključnih lijekova. Otvaram glasovanje. velika većina, usvojeno je izvješće, čestitam izvjestiteljici. Izvješće Vijegas, jednostavno glasovanje o sporazumu Europske unije e, i Andore o automatskoj razmjeni informacije o financijskim računima. Pojmenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. i ovdje velika većina. Čestitamo kolegi Vijegasu. E, izvješće Roberta Galtiero o imenovanju novog izvršnog direktora Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje. Jednostavno tajno glasovanje. Vidjet ćete da će vaša e, lampica biti plava. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. I potvrđujemo ovo imenovanje. Ovime dolazimo do izvješća kolegice Kinići o postupovnim jamstvima za djecu osumnjičenu ili optuženu u kaznenim postupcima. Imamo najprije amandman 78, drugi blok, tko je za, tko je protiv, suzdržani, prihvaćeno. I sada glasujemo za prijedlog komisije u cijelosti. Tko je za, tko je protiv, suzdržani. Izvješće je usvojeno. I sad dolazimo do zakonodavne rezolucije. Poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Abstimmung Zatvaram glasovanje. I ovdje imamo veliku većinu. Čestitam gospođi Kinići. Kolega Gajer je podnio izvješće o smjernicama za proračun za 2017. godinu. Dio treći. Najprije glasujemo o amandmanu 25. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno? Amandman 26. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Amandman 5. Tko je za? Protiv? E, suzdržani? Odbijen. Amandman 27. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 28. Tko je za? Protiv? Suzdržani? odbijen. Amandman 29, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Glasovanje je zaključeno. Odbijen. Amandman 31. 30. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen. Amandman 8 kluba FDDA, a glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen. Dizanjem ruke glasujemo za amandman 31. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 9. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 32. u tri dijela. Najprije poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. Amandman je odbijen. I Time se drugi dio ne razmatra. Sada glasujemo o 32. amandmanu po dijelovima. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 33. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 11. Tko je za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 21. Tko je za, tko je protiv, suzdržani. To moramo provjeriti. Amandman 21. elektroničko preispitivanje glasovanja. Zatvaram glasovanje. Amandman je usvojen. I time ne moramo razmatrati originalni tekst. Dolazimo do amandmana 34. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 35, poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. Odbijen. Amandman 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijen. Amandman 36. Za? Protiv? Suzdržani? Odbijen. Amandman 37. Za? protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 38. poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen. I sada dolazimo do amandmana 1 kluba zelenih. Tko je za, tko je protiv, suzdržani. Molimo, moramo provjeriti. Glasovanje je zaključeno. Veliko većinom usvojen. Amandman 13. Pojmenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen. Amandman 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijen. Amandman 15, poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen. Amandman 16, poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen amandman. Amandman 39. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbijen. Amandman 17. Za? Protiv? Suzdržani? Odbijen. Amandman 22. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen. Amandman 40. Ponovno poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen. Amandman 41. U dva dijela oba poimenično glasovanje. Najprije prvi dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen. Drugi dio, ponovno poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Glasovanje je zaključeno. Odbijen. Amandman 23. SNDA poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen. 42. amandman, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen. Amandman 18. FDDA. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. odbijeno. Amandman 19. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen. Amandman 43. Dižite ruku. Molim vas tko je za, tko je protiv, suzdržani. Odbijen. Amandman 44. Tko je za, protiv, suzdržani. Odbijen. Amandman drugi zelenih, poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. Odbijen. I sada glasujemo o amandmanu broj četiri, Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Glasovanje je zatvoreno odbijeno i time dolazimo do amandmana 3, ponovno poimenično glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen. Amandman broj 6. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijen. Amandman 7. Tko je za? Protiv suzdržani, odbijen. Amandman 20. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, odbijen. Amandman 45. Tko je za? Tko je protiv? E, suzdržani odbijen. Amandman 24 kluba GUE u dva dijela, oba poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. odbijen. Time se drugi dio ne razmatra i dolazimo do glasovanja o rezolucije u cijelosti, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. I izvješće je usvojeno. Čestitam kolegi Gajeru. Time dolazimo do izvješća kolegice Hübner o međuinstitucijskim sporazumima o boljoj izradi zakonodavstva. Amandman 1. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbijen. E, glasujemo o originalnom tekstu drugog poglavlja. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Moramo provjeriti. Žao mi je provjeravamo e, drugi stavak originalnog teksta. Glasovanje je završeno. Usvojen. Amandman 3. Tko je za, tko je protiv? Suzdržani, odbijen. Stavak 7 u dva dijela. Tko je za, tko je protiv, usvojen. Drugi dio poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. Usvojen amandman 4 FDD-a. Tko je za, tko je protiv? Suzdržani. Odbijen. Amandman 5 za, protiv, suzdržani. Odbijen. Amandman 2 za, protiv, suzdržani. Odbijen. Amandman 6 za, protiv, suzdržani. Odbijen. Originalni tekst stavka 12. u dva dijela. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojen. Amandman dru, drugi dio. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojen. Amandman sedmi za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman osmi za, protiv, suzdržani, odbijen. I glasujemo o e, izvješću, poimenično glasovanje, o odluci. Glasovanje je zaključeno. Velikom većinom usvojeno želimo čestitati kolegici Hübnea. Dolazimo do prijedloga rezolucija o duhanskom sporazumu, sporazumu s poduzećem PMI. Imamo e, prijedlog rezolucije e, kluba GUE u e, drugi stavak originalnog teksta tko je za, tko je protiv suzdržani usvojeno. Drugi dio tko je za, tko je protiv suzdržani odbijeno. Peti stavak originalnog teksta u dva dijela poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje u prvom dijelu. Zatvaram glasovanje. usvojeno. Drugi dio, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Glasovanje je zaključeno. Odbijen. I dolazimo do amandmana 1. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojen. Provjera. Provjerit ćemo. Prvi amandman, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen. Amandman 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojen ali je mala razlika pa ćemo ipak provjeriti. Provjerit ćemo glasovanje o drugom amandmanu. Zatvaram glasovanje. Odbijen. Dobro da smo provjerili. Originalni tekst rezolucije. Osmi stavak. Tko je za, tko je protiv? Suzdržani, odbijen poimenično glasovanje o desetom stavku originalnog teksta. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen. Amandman treći. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Moramo provjeriti, žao mi je. Čini mi se da je odbijen, ali nisam siguran. Provjerit ćemo. Treći amandman. Zatvaram glasovanje. Odbijen. I time dolazimo do poimeničnog glasovanja o originalnom tekstu e, stavka 11. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. odbijen. Originalni tekst stavka 12. Otvaram glasovanje, poimenično glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen. Dolazimo do četvrtog amandmana. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Moramo provjeriti, žao mi je. Elektronička provjera, četvrti amandman. Zatvaram glasovanje. Usvojen. Peti amandman, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. usvojen. Šesti amandman, dignite ruku, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojen. I sada glasujemo o rezoluciji u cijelosti, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. I time dolazimo nakon odbijanja prvog prijedloga rezolucije do glasovanja o zajedničkom prijedlogu rezolucije triju klubova snda Zelenih i EFDDA Glasujemo o originalnom tekstu trećeg e, e, stavka u dva dijela odbijeno. Prvi dio je odbijen, drugi dio tko je za, tko je protiv suzdržani, odbijeno. Možemo provjeriti. Provjera drugog dijela. Zatvaram glasovanje. Usvojen. Ispričavam se. Četvrti stavak. Originalni tekst. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman prvi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Žao je. Prvi amandman. Provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen. E, odjeljak 11. Pojmenično glasovanje. Originalni tekst. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Drugi amandman. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvojeno. Amandman treći, pojmenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Dolazimo do pojmeničnog glasovanja o originalnom tekstu članka 14. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen. Glasujemo o rezoluciji u cijelosti. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Moramo provjeriti. Provjera o zajedničkom prijedlogu rezolucije. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen, većinski usvojen prijedlog rezolucije. Time se ne razmatraju preostali prijedlozi rezolucija i time završavamo glasovanje. Zahvaljujem vam.